sjećanju. U Auschwitzu su ubijeni zadnji 1944. godine. Oni su se borili svojski protiv nacista e, sa lopatama i sa štapovima. Su krenuli na njih sa svojim pobunom, e, su odgodili samo svoje ubojstvo koje se dogodilo drugog kolovoza te godine. 16 svibnja treba podsjetiti na ovu pobunu i na suzbijanje nacionalnog socijalizma kako se ovako nešto više nikada u povijesti ne bi ponovili. Hvala lijepa. Sada kolega Čini, izvolite, imate jednu minutu. Hvala vam. Tema zajedničkog europskog sjećanja je danas 80 godina nakon potpisivanja Molotovljevog Ribbentropovog pakta E, jedna od ključnih vrijednosti zato što naši mladi ne smiju nikada zaboraviti na tragične posljedice totalitarnih režima 20. stoljeća. Mladi moraju oblikovati našu sadašnjost e, svakoga dana, a istovremeno biti svjesni sloboda koju uživamo. No, ovo ne smije postati instrument propaganda čiji je cilj E, standard, stvaranje standardiziranog čovečanstva. Stvarna veličina Europe leži u e, identitetima i u posebnom poštivanju institucija, obitelji i e, lokalnih vrijednosti. Moramo braniti naše kršćanske vrijednosti i korijene te potvrditi da to predstavlja temelj naše tolerancije, a ne preprekom. Moramo se sjećati između ostalog zbog toga što moramo braniti granice naših, naše Europe. Dužni smo se sjećati i zbog toga što moja zemlja mora napokon odati počast svima koji su poginuli u fojbama. Hvala lijepa. Gospodin Slotovski, imate jednu minutu. Hvala, gospođo predsjedavača. Ja sam e, želio istaknuti da se sastajemo tek jedan dana nakon obilježavanja 80. obljetnice potpisivanja pakta između Staljina i Hitlera. Sovjetska, Sovjetski savez je tada napao Poljsku koju je još prije toga napala Hitlerova Njemačka. Sovjetski savez je tada tvrdio da štite e, Ukrajince i Bjeloruse time što su premjestili na milijune ljudi u Sibir te u koncentracione logore e, i provođenjem terora. Dame i gospodo, nacizma više nema, Sovjetskog saveza više nema, no ovakve prakse još uvijek postoje. Pogledajte samo što se događa u Gruziji, pogledajte što se događa na Krimu, na istočnom dijelu Ukrajine. Još dan danas se tamo puca. A lekcija koju bismo svi trebali naučiti jest da dobro razmislimo o budućnosti Europe. Hvala lijepa. Sada je sljedeći govornik, gospodin imate jednu minutu. i Gospodine, gospođo predsjedavajuća, e, ovo je jedna od najvećih tragedija ljudskog čovječanstva, a mi moramo otvoriti prostore, muzeje u kojima ćemo očuvati sjećanje i podsjećati se na stvarne ljudske e, vrijednosti. Isto tako moramo razmišljati o tome kakve ljude e, odgajamo, kakve buduće naraštaje formiramo. Stoga je to sjećanje stvarno osjetljiva tema. Imamo ovaj lažni znanstveni pogled na povijest koji pokušava iskriviti sjećanje. To nije kulturni artefakt. Ono što moramo učiniti jest osigurati da umjetnost i kultura mogu E, izraziti sjećanje ljudi iz Europe. I zbog toga sam razočaran što riječ kultura uopće se nije pojavila među resorima nove komisije. To je dio bogate tradicije Europe i ako želimo e, očuvati našu kulturu moramo i stvoriti takav portfeljo. Hvala vam, a sada riječ ima gospodin Kastaldo na minutu i 30. Hvala vam, gospođo predsjedavajuća. Razočaran sam što bi neki željeli iskoristiti ovu raspravu kako bi je e, pretvorili e, u raspravu o tome koji je režim bio više totalitaran ili više okrutan. Dan sjećanja se ne smije instrumentalizirati, drage kolege, i ne smije nas razdvajati kad je riječ o viđenju prošlosti, već nas mora ujediniti. Moramo se prisjetiti milijuna žrtava antitotalitarnih režima i to je važno i za ove generacije koje se ne sjećaju e, horora prošlog stoljeća gubiti se u nebitnim raspravama o tome koji je režim bio okrutniji ne samo da nije koristan već i štetan za naše mlade koji e, se samo zbunjuju isto tako iako određeni autoritarni lideri dobivaju bodove E, i glasove građana ne ponašaju se kako treba, a sve to čini samo kako bi imali apsolutnu moć pod bilo koju cijenu i čak uklanjajući one koji smetaju. Ono što e, je najopasnije je e, o tome je govorila Ana Harent, o onome što je najopasnije za naše mlade moramo očuvati pod svaku cijenu sjećanja onih koji su preživjeli. No nije dovoljno samo sjećati se, valja poduzeti konkretne aktivnosti koje jasno koje su organizirane u skladu sa našim vrijednostima. Jer dan kada se budemo e, probudili, bojim se da ćemo već izgubiti ovu bitku. Hvala, a sada riječ ima kolega Basesku na jednu minutu, izvolite. molotov este unul din cele mai ticăloase acte politice Molotov, eh, pakt Molotov-Ribbentrop je jedno od najgroznijih događanja akta u zadnjih eh, stotinu godina, koji se dogodio u zadnjih stotinu godina na europskom kontinentu. Već je dosta vremena prošlo, a još uvijek danas eh, Rumunjska osjeća posljedice i živi u duhu Hitlera i Stalina. Rumunski narod podijeljen je na dva dijela. Jedan dio Rumunske, drugi dio živi u Moldaviji. Same posljedice pakta Ribbentrop-Molotov nešto su što zapravo za zemlje Istočne Europe još uvijek e, biva nešto što zapravo jest e, uzrok e, nastanka komunizma. Moramo razumjeti da Europska unija mora biti odgovor, današnji odgovor na sve ono što se tiče same demokracije kao takve. I odgovor pak. Hvala vam, sada riječ ima gospodin Majorino na jednu minutu, izvolite. Hvala vam. Rasprava o sjećanju je važna ako želimo osnažiti europski projekt i razgovarati o europskoj budućnosti. To je posebice važno u, u trenutku poput ovog, kada se javlja sve više novih neonacističkih sila. O tome smo baš i jučer e, razgovarali u ovom domu ne možemo dovesti pod e, upitnik europsku demokraciju zbog vanjskih utjecaja i uplitanja. Jako je važno razgovarati o brojnim povijesnim činjenicama jer to znači raspravljati i o sadašnjosti. Zbog toga želim da se ovdje progovore riječi Liljane Segre. Ona je preživjela Auschwitz i danas je doživotna senatorica u Italiji. Ona uporno se bori protiv e, rasizma i neonacizma i e, bori se za našu zajedničku kuću. Da, e, sjećanje je danas još uvijek najučinkovitija borba protiv indiferentnosti, jer moramo se prisjetiti da svatko od nas ima svoju savjest i može je koristiti. Hvala vam, a sada kolega Grudler ima jednu minutu. Gospođo dragi kolege, e, obveza sjećanja je, kao što riječ kaže, obveza za nas eurozastupnike. To daje smisao našem radu i to omogućuje da razumijemo kojim putem želimo ići. Korijeni dopuštaju ili omogućuju e, drvetu da raste. Zato su nam potrebna financijska sredstva. Prethodni program Europa za građane pokazao se efikasnim i e, ima dodanu vrijednost e, sa 200 milijuna koji je upravo namijenjen ovome. Ako Europska unija želi promicati e, obvezu sjećanja, mora osigurati financijska sredstva. U idućem VFO komisija mora podržati iznose koje predlaže parlament za novi program sjećanja koji se zove e, prava i vrijednosti. Komisija je smanjila za pola prijedlog e, parlamenta u smislu financijskog iznosa treba reagirati. Hvala. Hvala. Sada rečimo kolega Fest na jednu minutu. Hvala lijepa. Kultura sjećanja Europe je izuzetno važna, a s obzirom da je mali broj zastupnika u dvorani, čini se da tome nije tako. E, bez e, jasnih postavki nije moguće se sjetiti i puno toga je u zahtjevu točno, usprkos tome što ima dosta dvojbenih izjava. 22 preporuke za kulturu sjećanja, nijedan put se ne spominje židov, kao da židovi nisu dijelom europske povijesti, kao da Židovi nisu bili glavne žrtve nacionalsocijalističkog eh, masovnog pogubljenja. Auschwitz se spominje eh, u kontekstu poljskog eh, borca za slobodu spominjanje e, žrtava židova zapravo bi pozvalo odgovornost Europe i u Izraelu, a politika Europske unije, a isto tako i skandalozna potpora palestinskog e, potpore preko Ujedinih naroda. Čeli e, se izvrnuti činjenice, sam time se izvrću činjenice upravo zbog nastojanja da se ne spominju židovi. S obzirom da je zahtjev na takav način e, kriv sam po sebi, e, zapravo čini žrtve židove još jednom e, izuzetnim. Gospodin Kasademski, izvolite, imate jednu minutu. Fałszywa historia jest mistrzynią błędnej polityki. To znane powiedzenie Falsificirana povijest je predvodnik loše politike. To je rečenica jednog polskog povjesničara iz 19. stoljeća i to je zapravo referenca na drugi svjetski rat. E, to se vrlo jasno pokazalo i ovdje. Politički su motivi ti koji su stvorili falsificiranu sliku prošlosti. Zašto se ljudi žele sjećati pakta između Hitlera i Staljina? zato što e, zapravo ne bi bilo drugog svjetskog rata da nisu ta dva strašna režima sklopila taj pakt. I onda ne biste morali objašnjavati zašto su e, saveznici sa zapada surađivali sa Stalinom. Tako ne biste morali objašnjavati što šta morali bismo napokon početi e, izvlačiti e, točne zaključke od naše prošlosti. Hvala vam, a sada riječ ima kolegica Fox na minutu i 30, izvolite. E, povijesno sjećanje je jako važno, a vrlo se često koristi kao manipulacija za političke ciljeve. No ovdje se manje pažnje posvećuje stvarnoj, stvarnom sjećanju, već iskrivljavanju slike drugog svjetskog rata u dnevno političke svrhe. Pučani to koriste kako bi provodili ekspanzionističku silu Europske unije. Isto tako, u nacionalne obrazovne kurikulume se uključuje propaganda o Europskoj uniji. Isto tako govori se o četiri slobode, koje su, su, koje su suprotstavljene autoritarnim režimima. To je sve strašna uvreda eh, onima koji su preživljali stvarne fašizam, eh, žrtve židovi, francuzi, eh, žrtve iz Frankove Španjolske. Ja im želim odati počest, počast za njihovu borbu a prekogranična solidarnost je poštovala, je postojala ranije i nije ovisila o institucionaliziranom jedinstvu Europske unije. A um, sjećanje je zapravo vrlo selektivno o tome što se, e, čega se sjeća. Drugi svjetski rad je bio rad protiv imperijskih planova bio je to rat u kojem su se milijuni neeuropljana borili za slobodu i demokraciju i onda su se još i borili za vlastito samoodređenje i nacionalni suverenitet. A ovaj parlament e, kao da želi da zaboravimo i te dijelove izbrišemo iz povijesti. I ja ću vas toga uvijek, e, ja ću vas to uvijek podsjećati. Nacionalni suverenitet je ono što je najbitnije. In der kolega Kovačev, imate jednu minutu. Hvala vam gospođo predsjedavajuća. Prije 80 godina dva diktatora su potpisala dokument kojim je započeo drugo svjetski rat. E, tako su zločini podijelili Europu. Unatoč njihovim ideološkim razlikama, oni su zapravo dva lica jednakog zla. Totalitarian, totalitari, E, na milijuni nevinih žrtava su stradale u drugom svjetskom ratu. Kraj drugog svjetskog rata je doveo do poraza jednog od režima, ali drugi je preživio i porobio pol Europe. Ovdje smo kako bismo e, očuvali sjećanje na taj horor kroz koji su prošle naše zemlje. Želim čestitati bugarskim e, nadležnim tijelima što su uključili stvarnu sliku drugog svjetskog rata u e, obrazovne programe u našim školama. Moramo čuvati to sjećanje i nikada dopustiti da se nacionalsocijalizam, fašizam ili bilo koja druga totalitarna e, ideologija zavede umove i srca europljana. neki kolege su se brinu zato što u nekim zemljama još uvijek imamo imena ulica ili trgova određenih diktatora. No ne znate u Bugarskoj da svaka druga ulica nosi ime diktatora ili nekoga to je, tko je e, kriv za gubitak na stotine života. Moramo biti ujedinjeni i e, dati počast svim žrtvama svih totalitarnih režima, a vrlo često se zaboravlja da takve žrtve imamo i zbog lijevih i zbog desnih režima. Sljedeća je gospođa Fajon. Hvala vam, eh, predsjedavajuća. Ja se slažem da je važno sjetiti se prošlosti ako želimo graditi budućnost. No ono što je još važnije jeste da ne ponavljamo greške zato što to znači da ćemo ponavljati i povijest. Sve rezolucije koje je parlament usvojio mm, danas i u prošlosti neće služiti ničemu ako još uvijek e, dopuštamo neke aktivnosti koje su oštro osuđene u rezoluciji, a to je nepoštivanje demokracije, kršenje ljudskih prava, e, kršenje vladavine prava i slično. Ima, postoji jedna slovenska izreka e, koja kaže da uvijek treba najprije počistiti pred svojim vratima i mm, dakle, ove će naše rezolucije biti korisne samo ako ne budemo ponavljali naše vlastite podrške. E, ovdje nismo spominjali greške zbog neznanja. Ne. E, ne možemo dopustiti da nepoštivanja prava postane praksa koja se ne kažnjava. E, predsjednica Europske komisije bi trebala povesti ozbiljnu raspravu sa kandidatima za E, povjerenike koji će biti nadležni za te portfelje o to, na tu temu. Hva Hvala. Sada kolega Auštrevićius, jedna minuta. Gospođo predsjedavajuća kolege, uvjeren sam da je Europska unija projekt budućnosti približava demokratske nacije Europe. Međutim, kad pogledamo u budućnost, trebamo izvući i sveobuhvatne zaključke i zajedničke prošlosti, a ona se svodila često na e, ratove, destrukciju, užase i totalitarne režime. E, to nam je ipak pomoglo da dođemo do stabilnosti. ovaj projekt nam je omogućio stabilnost i suradnju, ali ovaj proces nije završen. Još primjerice Sergej Ivanov je nedavno rekao da je, je da je okupacija e, baltičkih e, zemalja nešto pozitivno. U svakom slučaju danas se treba poučavati povijest u našim školama i kroz prekogranične inicijative. Stoga pozivam na veće investicije u europsko sjećanje na temelju zajedničkog razumijevanja, studiranja, proučavanja i poučavanja naše zajedničke prošlosti i e, njegovanja našeg europskog načina života. Hvala. Hvala. Sljedeći je gospodin Jaki. Imate jednu minutu. E, hvala obilježavamo 18 tu e, obljetnicu napada Njemačke e, na Poljsku. Ono što mnogi zaboravljaju sada je da su nam, e, nas napale i neke zemlje koje, od kojih smo imali pisana jamstva. Jer mi smo bili časni i nismo surađivali sa Hitlerom. Zato je došlo do ogromnog uništenja Poljske. E, okrug Vola je uništen. 50% našeg kulturnog nasljeđa je bilo uništeno ili opljačkano. 70% naše željezničke mreže uništeno. 70% naše e, industrije i to različiti sektori. Materijalni gubici poljske nacije iznosili su 38% ukupne imovine od 1938 u Britaniji primjerice je bilo 1%, a ne 40 skoro. 5% e, liječnika, odvjetnika je ubijeno. Izgubili smo 6 milijuna građana, uključujući 3 e, milijuna koji su židovskog porijekla. Izdani smo i predani e, Sovjetskom savezu za sve to i tako je bilo dugo vremena. To je bila sudbina Poljske zato što se odlučila učiniti pravu stvar i to je razlog za e, grizodušje mnogih koji e, žele e, reći Poljskoj što da radi, pogotovo kad je riječ o našoj prošlosti. Hvala. Sljedeći, sljedeća je gospođa Gal. Hvala. Danas razgovaramo o liderstvu i o žrtvama totalitarizama. U Mađarskoj imamo nažalost dosta iskustva s diktaturama i totalitarizmima. O tome se ne razgovara u Ujedinjenoj Europi, iako je komunizam uništio živote generacija naših djedova i baka. Ono što nismo od njih mogli naučiti je vjera u budućnost. To nas čini snažnijima. Trebamo učiti o greškama tih nacija kako bismo shvatili e, kako danas žive postkomunistička društva. Da bi se Europa ujedinila, moramo istraživati e, akte komunizma. To je ono što nedostaje u sretnim dijelovima Europe gdje nije bilo komunizma. Nažalost, razgovor o komunizmu nas može podijeliti i naglasak se ne stavlja na srž problema, a Europa ne može e, biti ujedinjena bez konsenzusa po tom pitanju. Hvala. Mm, gospođa e, Ferong, hvala. Ova rezolucija o europskom sjećanju otvara pitanje europskog nasljeđa i mjesta sjećanja. Želimo slaviti e, europsku prošlost, ali trebamo mjesta E, memorijale, spomenike, e, muzeje. Naša unija ima obvezu obrez, e, održavati i valorizirati ta mjesta kako bi građani mogli ih posjetiti. I ta mjesta i dalje inspiriraju naše djelovanje i potrebna je moderna i prilagođena komunikacija i treba prilagoditi naše nacionalno obrazovne programe. Inicijative postoje, poput primjerice e, dani baštine koji će se održati idući e, vikend. E, isto tako, na temelju tragedije iz prošlosti nastale su naše vrijednosti. Isto tako, europsko sjećanje treba nadahnuti budućnost Europe na živ i vidljiv način. Hvala. Sljedeća gospođa Kempa, imate jednu minutu. Hvala gospođo predsjedavajuća, dame i gospodo. Prema mome mišljenju ova rezolucija znači nema više Staljina i Hitlera u budućnosti, nema e, više logora smrti u budućnosti nikad više ne bi trebalo biti rata. To trebamo imati na umu tijekom današnje e, rasprave. Treba njegovati razumijevanje i partnerstvo mi smo danas partneri, ali smo imali brojne krvave žrtve, dva velika totalitarna režima. Zemlje poput Poljske i danas osjećaju posljedice rata i sovjetske dominacije. Još uvijek nismo do kraja obnovili našu zemlju i naši napori nisu uvijek prihvaćeni u tom smislu. Stoga vrijednosti koje tada nisu postojale, danas su nam potrebne jer su one bile izvor jer zato što ih nije bilo je došlo do sukoba ali Europa e, nije samo Europska unija i oružani sukob u Ukrajini je nešto na što trebamo pozorno e, paziti. Mi imamo siročad u Europi u 21. stoljeću, to je potpuno nedopustivo, ne smijemo to zaboraviti. Hvala. E, sljedeći govornik je gospođa Kalnijete. Imate jednu minutu. Uvažena predsjednice Pakt Ribbentrop-Molotov za mnoštvo milijuna Evropljana i za mene osobno <laughs> doista je jedna osobna priča jer nakon kraja drugog svjetskog rata za sve narode i za železne zavese još je desetljećima trajala i e, potlačivanje i represalije Tri moje djedove bake su pokopani u Gulagu. Moja baka 17 godina se mučila u Sibiru, moj otac 8 godina. Ja sam rođena u Sibiru, pošto je mnoštvo takvih sudbina iz baltičkih država, a i baltički narodi su znali kako da e, preobraze u pobjedu svoje nedaće 23. kolovo za dva milijuna ljuda rukom pod ruku stvorili jedan e, ljudski lanac, to je bio Baltički put 650 km duljine i na taj način smo podsjetili svijeta imamo pravo e, štititi i slobodu i da

Štovane kolegice i kolege, doista je obaveza svih nas ovdje da podsjećamo na ova događanja kako ih e, nikada ne bismo zaboravili i kako se ovako nešto ne bi dogodilo. Prvog e, rujna došlo je do početka rata i to napadom na Poljsku. E, još jednom je Poljska napadnuta od strane Rusije i to je trajalo dugih šest godina dok nije završen rat. Sljedeća diktatura je nastupila i 40 godina mnoštvo zemalja je živjelo pod komunističkim režimom. To je bilo doista jedno razdoblje mržnje, patnje, i do dan danas vidimo posljedice ovog razdoblja. Moramo svakako i na svim mjestima podsjećati, u svim onim mjestima u Europi gdje god je dolazilo do takvih događanja. Možda možete nastaviti da vidimo... Da li me sada čujete? Je li sada sve u redu? Da, i na engleskom jeziku se čuje prijevod. Dakle, mogu li početi iz početka? Obe diktature, nacionalsocijalizam i komunistička diktatura su bile e, strašne, stoga trebamo uvijek iznova podsjećati kako su stvari tekle tada, koji su događaji doveli do ovih dviju diktatura. Moramo uvijek iznova se podsjećati i na Ukrajinu koja je i danas e, okupirano i koja pati pod ovim dezinformacijama koje dolaze iz Moskve. To je upravo naše moralna obaveza da podupremo Ukrajince. Prije svega kad je riječ o povijesti, o strašnoj povijesti na kojoj se moramo podsjećati. E, prihvaćate li pitanje? Plavi karton. For the I'm Ispričavam se, htio sam se javiti za slobodno javljanje za riječ. Ispričavam se. Sljedeći govornik je e, gospođa Vizler Lima. E, Europa podijeljena na dva dijela. S jedne strane zida slobodni ljudi, a s druge strane oni koji nemaju slobodu govora. To je bila moja mladost. To je bila stvarno svakodnevica i to je nešto što vas obilježi. Sjećam se osjećaja nepraved, nepravde i sreće što smo, sam doživjela slobodu. Opisali su mi drugi svjetski rat i užase. E, isto tako sam posjetila e, koncentracijski e, logor. Danas čini se da kako godine prolaze stvarnost istrebljenja, dehumanizacija, dehumanizacija ljudi je prekrivena nekim velom koja na neki način sve ublažava pa se negira da se to stvarno dogodilo. To nije prihvatljivo. Sjećanje nije samo obveza sjećanja na one koji su propatili, već je i to obveza borbe protiv terorizma i ekstremizma koji jača. Naša povijest Europa, Europljanima nameće obvezu da poučavamo mlade onome što se dogodilo i da budemo oprezni ako želimo e, zaštititi e, budućnost od ponavljanja e, zločina koji su se dogodili u prošlosti. Hvala. Imamo zadnjeg govornika, gospodin Andrej eh, Halečki. Hvala gospođo predsjedavajuća. Rezolucija za koju se nadam da ćemo usvojiti i čiji sam ja suautor, jedan od autora, temelji se na povijesti. Ali definitivno moramo izvući zaključke. Molotov-Ribbentropov pakt mora poslužiti kao pouka za budućnost. Oni koji ignoriraju radikalizam i nacionalizam te ekstremizam dopuštaju ponavljanje užasa iz prošlosti. To je nedopustivo i pozivam sve da reagiraju. To možemo vidjeti i u Poljskoj koja je proslavila koja je obilježila e, dan okupacije i isto tako ekstremistički pokreti falsificiraju prošlost i koriste propagandu ponekad to rade i političari populisti koji uništavaju odnosno dokidaju obvezu izgradnje Europe bez e, totalitarizma i prijetnje novim paktom egoizma i nacionalizma. Stoga moramo štititi tu slobodu. Hvala gospodine Halicki. Sada prelazimo na slobodno javljanje na riječ. Za riječ. Ima puno javljanja, pa ćemo možda se ograničiti na pola onih koji su se javili. Imamo 15 javljanja. No, ćemo ih pet. Izabel Benjamin je prva. Izvolite, imate jednu minutu. Gracias, presidenta, Hvala vam, predsjedavajuća, gospodine povjereniče. Naravno da je važno da europljani ne zaborave svoju prošlost. Važno je e, učiti iz naše povijesti, iz dobrih i loših e, trenutaka. I naravno važno je prisjećati se žrtvama. Isto tako važno je e, sjećati se onoga za što smo se borili i u čemu danas uživamo. No ja sam vas željela uh, vam skrenuti pažnju na nešto što me strašno brine, a to je sljedeće. Nije na nama zadatak da pišemo povijest. Političari ne smiju uh, nametati apsolutno ništa što se tiče povijesti. Ne možemo povijest koristiti kao političko oružje. o tome vam govorim zato što to je ono što sada čini ljevica u Španjolskoj sa zakonom o povijesnom sjećanju. Ne možete sa jednim zakonom izmijeniti povijest. E, zadatak pisanja povijesti je na povjesničarima, a naš je zadatak, naš i vaš i moj, zajamčiti da povjesničari mogu raditi u potpunoj slobodi. A s druge strane, obrazovanje. Obrazovanje naših mladih. Upravo je to što će oformiti e, e, mogućnost kritičkog razmišljanja i to je ono što će pomoći našim mladima. Hvala vam. Hvala. Jackie Jones je sljedeća. Hvala. Povjereniče, postavili ste pitanje kako se sjećati i poštovati prošlosti koja je puna ratova i sukoba. Ja sam 25 godina radila kao odvjetnica za ljudska prava i mislim da trebamo poštovati ljudska prava i ljudsko dostojanstvo. Kako? Poštovanjem vladavine prava, ljudskog života, slobode udruživanja i govora, poštovanjem e, dostojanstvenog života za starije, za djecu, za pojedince u svim njihovim oblicima, uključujući sve, ne isključujući ikoga. E, to omogućuje ljudsko dostojanstvo putem e, ekonomskog prosperiteta i davanjem slobode ljudima da žive kako žele. Kako? To je u našim instrumentima koji se odnose na ljudska prava koja su zaživjeli nakon ljudskih prava. Europska konvencija o ljudskim pravima, UN-ova povelja, sve međunarodne konvencije koje trenutno imamo, koje su na snazi i naravno Europska povelja o ljudskim pravima. I na kraju bitno je da Britanija ostane u Europskoj uniji. Hvala, gospođo Jones. Johan Brozinski je sljedeći. Izvolite. Hvala, gospođo predsjedavajuća. E, povjereniče, jučer u Poljskoj smo obilježili 80. obljetnicu sovjetske agresije. Deset godina kasnije smo obilježili 70. godinu kada je tadašnji e, ruski e, ministar pokušao opravdati agresiju. E, tadašnji ministar Molotov nakon sovjetske agresije na Poljsku je rekao ružno dijete, kao ružno pače. Juč, nek, prije par dana smo čuli ruske političare koji pokušavaju relativizirati prošlost. Govorimo o budućnosti Europe i o prošlosti u tom kontekstu, ali e, budućnost se mora temeljiti na prošlosti. I danas ne bi bilo današnje Europe da nije bilo grčke filozofije, rimskog prava, e, te starog i novog zavjeta, odnosno kršćanstva. E, Ivan Pavao II. nas je napustio. On je bio zaštitnik Europe i mnogi su poginuli i u e, holokaustu. E, Novak je Žiranski i mnogi drugi ne smiju biti zaboravljeni. Ne, ne smijemo izgraditi nove totalitarne režime ne nacizam, ne komunizam, e, treba nam režim e, političke e, korektnosti. Imate samo jednu minutu. Sada ćemo čuti Sandru Pereiru. Izvolite, imate jednu minutu. Eh, ovo je užasni eh, pokušaj da se izjednače komunizam i fašizam je pokušaj eh, velikih kapitalističkih sila da ponove greške koje su dovele do drugog svjetskog rata pokušavaju zaboraviti odlučni doprinos komunizma u borbi protiv e, nacizma i fašizma. To se dogodilo u e, Portugalu, u mojoj zemlji. E, ljudi koji su se borili protiv nacizma Isto se događa s radnicima danas. To je pokušaj da se generaliziraju stvari zabranom komunističkih partija što, se događa u različitim državama članicama. Europska unija je suučesnik u tome. Istovremeno je došlo do rehabilitacije i slavljenja fašizma. To je napravljeno zato da se skrene pažnja sa neuspjeha Europske unije u zadovoljavanju očekivanja e, ljudi i zbog ograničavanja njihovih sloboda. Hvala. Hvala lijepa. Gospođa Pereira, sada Kostas Parpadakis. Izvolite, imate riječ. potpuno jasan antikomunistički pristup i iskrivljavanje činjenice Europska unija i Europski parlament su pokušali da se fašizam opere, očisti obraz, prije svega višegradske države i baltičke države sudjeluju u tome time što prije svega i komuniste smatraju suradnicima, Hitlerovim suradnicima i Sovjetski savez koji je doprinjela tome da se nacizam i fašizam suzbiju Rusiju. To se omalovažava. Ne smijemo zaboraviti tko je otvorio put Hitleru. U Francuskoj primjerice imali smo građansku frakciju sa strane Višijevog režima, a u Grčkoj imao kvistinički režim. Svi su pomagali njemu da ostvari svoje planove, a sada, u međuvremenu, bilo je naravno i e, proganje komunista, zabrana komunističkih stranaka, a isto tako i napad na narod. Ne smijemo zaboraviti da je ta povijest ispisana krvlju ovih naroda. Hvala, kolega Papadakis. Ovime sada završamo. Postupak spontanog javljanja za riječ, a sada bih riječ dala povjereniku Dimitrisu Avramopoulosu. Poštovani kolegice i kolege, dozvolite da vam zahvalim na ovoj vrlo živoj i vrlo zanimljivoj raspravi koja dolazi zapravo u pravo vrijeme. Kao što znate, svake godine komisije 23. kolova zaobilježuje kao dan kada obilježavamo milijune žrtava i sjećanja na milijune žrtava svih totalitarnih režima. Totalitarizam zapravo nije ideologija, niti je to boja. To je zapravo autoritarna mentalitet, metodologija e, prakticiranja vlasti. Totalitarizam jest e, protivnik e, i ljudskog dostojanstva i demokracije. Naša obaveza je da očuvamo ta sjećanja, da isto tako očuvamo i branimo temeljna prava E, vladavinu prava i demokraciju. Zajednički stojimo nasuprot svega onoga što ugrožava vrijednosti naše europske demokracije. U ovom domu vidim jedno zajedništvo, jedno demokratsko opredjeljenje da se obrani i e, očuva ovaj europski projekt. Ovaj europski projekt započet je u Dakle, godinama nakon drugog svjetskog rata gdje su pametni i promočurni, inteligentni vođe koji su osvješćivali u svojim dakle, sjećanjima na ono što se događalo nekoliko godina prije toga i donijeli su povijesnu odluku i stvorili temelj, stvorili jedan prostor slobode, mira, demokracije i stabilnosti. To je upravo ono što mi, evropljani, u činimo i ovih dana. I uživamo u tome, ali ne smijemo to uzeti zdravo za gotovo. Naša je obaveza da ovaj projekt nastavimo. Danas znamo da imamo izazove koje Europsku uniju e, na neki način dovode u pitanje. Sada je upravo trenutak da preuzmemo vodeću ulogu, a i odgovornost prema građanima. Nikada ne smijemo zaboraviti sve ono što smo naslijedili od naših otaca osnivača iz prijašnjih generacija i upravo zbog toga se ne smijemo samo sjećati, već moramo i osigurati da povijest nikada ne bude ponovljena. A ako ćemo ignorirati, ako nećemo razumijevati ili iščitavati povijest, tada nećemo moći povući pouke iz prošlosti. To je ujedno i najveća prijetnja s kojom smo suočeni. Upravo to su i posljedice u prošlosti koje kod su bile ignorirane, to je donijelo nedaće Danas ipak imam nadu jer svi zajedno i Europska komisija i svi zajedno moramo e, učiniti da i naši građani e, budu e, optimistični jer neki žele nas uvjeriti da građani gube poveznicu s Europskom unijom, da je gube nadu, mi znamo upravo suprotno jest na dijelu. Mi znamo isto tako da i podaci kazuju da 70% građana Europe upravo osjećaju da su građani Europe. A istovremeno e, jesu dakle i e, na neki način e, povezani sa svojim državama. Od 2012. godine imali smo postotak od 61% osjećaja europskog pripadništva. Svi moramo učiniti iskorak kako bismo sve građane uvjerili da na neki način e, valja osjećati ovo pripadnost europskom e, prostoru, dakle iz svih onih e, kuteva moramo učiniti napore, a upravo je suradnja u duhu, a u suštini i svega toga jest i demokracija. Biti evropljanin nije samo lijep moto, već je to suština tolerancija, pluralnosti i solidarnosti. To je isto tako i priznavanje naših zajedničkih vrijednosti, ljudskosti, zajedničkog opredeljenja, da živimo u miroljubivom svijetu, to isto tako prihvaćanje raznolikosti, višejezičnosti, priznavanje različitih kultura, identiteta i tradicija. To je ujedno i briga jedni o drugima, voljeti vlastiti narod, respektirati susjede, a isto tako prihvaćati pripadnost europskoj obitelji. Nadam se da ova nastojanja će i dalje nastaviti postojati i da ćemo se boriti za Europsku uniju koja će se sjećati svoje prošlosti, povući e, svoje pouke iz toga da neće se okrenuti prema toj prošlosti, prema tim negativnim nedaćama, a upravo kao jedinstvena paradigma solidarnosti među građanima, e, dakle i nacija i e, udruga. To je Europska unija. Hvala vam lijepo. Hvala lijepa, povjereniče Avramopoulos na ovim mudrim riječima. A sada bismo čuli predsjednika vijeća, ministrica Tupurajnen. Gospođo predsjedavajuća, štovane dame i gospode, gospodine povjereniče, moramo puno toga naučiti iz naše povijesti, upravo u vremenima kada naše zajedničke vrijednosti jesu slabe, a i kada ih moramo održati na pjedestalu svih pozitivnih tekovina zajednički, moramo isto tako E, spriječiti i antisemitizam. To je zajednički izazov za sve nas. I moramo isto tako E, ključne elemente za borbu protiv ekstremizma i širenje dezinformacija spriječiti, a to upravo može biti povijest kao snažan instrument, a moramo očuvati naše slobodno društvo, naša mladost i generacije koje nadolaze moraju se sjećati, moraju učiti iz grešaka koje se dogodili u našoj zajedničkoj povijesti. Budućnost Europe mora biti zasnovana na zajedničkim vrijednostima, na međusobnom razumijevanju naših različitih tih e, ishodišta, a isto tako uključiv i svih onih negativnih pojava kao što je totalitarizam. Neka naš vrt vladavine prava ostane očuvan i njegovan. Hvala vam lijepa na vašem angažmanu, hvala lijepa isto tako na e, svim mojim doprinosima koje smo čuli vezano uz ovu izuzetno važnu e, temu i raspravu. Hvala lijepa. Hvala vijeću, hvala isto tako i ministrici Tupurajnen na ovim važnim riječima. Ovime završavamo ovu točku dnevnog reda. Četiri e, izmjene EPP, ECR, SID, e, predlozi rezolucija i isto tako klub Renew je uputio svoju rezoluciju. Dakle, završavamo u raspravu i glasovanje će biti sutra u četvrtak. I would like to make some announcements. Um, Klub sid i ID su obavijesti predsjedništvo o odlukama vezano s promjene, a vezano s imenanje u e, odborima i izaslanstvima. Ove će se izmjene pronaći u zapisniku sa današnje sjednice i stupaju na snagu danom njihove objave. Sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda, a to je stanje provedbe zakonodavstva o sprečavanju pranja novca. Ja bih e, da pažljivo poslušate prije no što otvorim ovu raspravu. Želim istaknuti da imamo jedan novi sustav e, koji želimo iskušati, a Zastupnici se mogu javiti i pitanja vezano uz e, spontano javljanje za riječi i plave kartice mogu elektronskim putem registrirati na vašem stolu ćete naći i upute kako to valja učiniti dakle sa e, vašim elektronskim sustavom glasovanja možete postaviti pitanje prijaviti se za postupak samotnog javljanja za riječ, a isto tako se možete javiti i na dosadašnji način naravno time što podignete bilo bijeli list papira ili ćete se javiti nama ovdje napred, a isto tako možete zamoliti za intervenciju i pitanje e, podizući plavi karton. Mi ćemo sada testirati ovaj sustav i molim vas da uvijek imate sa sobom vašu glasačku karticu kako bismo mogli upravo ovaj postupak i provjeriti. Sada počinjemo sa raspravom o stanju provedbe zakonodavstva o sprečavanju pranja novca. Kao prvi u ime vijeća gospođa Tupurajnen. Gospođo predsjedavajuća, gospodine povjereniče, e, štovani zastupnici, zahvaljujem što ste nas pozvali na ovaj dio rasprave, a to je e, borba protiv e, zapravo sprečavanja pranja novca i borba protiv financiranja turizma, a vijeće je apsolutno predano ovoj temi u proteklim godinama i parlamenti vijeće i komisije koji su zajednički blisko surađivali ustanovili upravo kroz direktive e, sprečavanje pranja novca i financiranja terorizma ustoličili e, dakle pravila koje su e, i kroz amandmane, a isto tako i pre neke zadnje direktive o sprečavanju pranja novca u nacionalno zakonodavstvo. To sjećam 2017. je trebalo uvesti kada je peta direktiva o sprječavanju pranja novca bude na snazi, ona će osnažiti ulogu e, financijske obještanje jedinice, te isto tako razno informaciju o stvarnom vlasništvu, te isto tako regulacija virtualnog, e, virtualnih valuta, te isto tako pripet kartice. Kao što znate, na u okviru četvrte direktive o sprečavanju pranja novca transpozicija države članicama je doživjela određene odgode. Komisija e, će vam o tome dati više informacija, ali koliko je nam poznato, neke postupke e, su već uspjeli dovršiti kroz reviziju europskog sustava e, na kojem radimo i koji je započet rad prije raspuštanja parlamenta, a isto tako i uloga Europskog nadzornog tijela za bankarstvo, isto tako kad je riječ o rizičnosti na kojem sada upravo rade i pravnici lingvisti i provoditelji kako bi ova direktiva mogla stupiti na snagu u siječnju sljedeće godine. Pojačana su pravila kad je riječ o sprečavanju pranja novca u bankovnom paketu sa revizijom, e, dakle uredbe o kapitalnim zahtjevima i direktivom o kapitalnim zahtjevima. Sa petom direktivom o sprečavanju pranja novca mi smo e, ustrojili isto tako i ulogu supervizora i isto tako službe za nadležnost nadležnost u sprečavanju pranja novca. Stoga sada imaju lakšu mogućnost interveniranja aktivnosti kada e, se ugrožava financijska stabilnost. Ova pravila su stupila na snagu i države članice u ovom trenutku ih transponiraju u nacionalno zakonodavstvo. Ovo treba dovršiti do e, prosinca 2020. godine. Što se tiče sprečavanja pranja novca, također imamo i EU popis e, visokorizičnih zemalja, trećih zemalja kao što znate, u ožujku vijeće je dala primjedbu da e, komisija e, dala primjedbu ovaj delegiran akt e, ova odluka, ne znači da ovo ne bi ovaj popis beznačajan, već upravo suprotno kako bi se u cijelosti primijenio ovaj instrument i osigurao njihova kvalitativna primjena, trebamo uvesti po, popis kroz jedan e, zakonodavni propis koji će dati jedan učinkoviti instrument. Prijedlog komisije upravo u tom pogledu treba biti transparentan, isto tako treba e, na neki način o, e, pozvati i e, pogođene države da porade na izmjenama svog zakonodavstva. Metodologija će se primijeniti i odnosno predstaviti ministrima u Lispadu. Kada je riječ o kaznenom zakonodavstvu u području sprečavanja pranja novca i to zakonodavstvo je očeno kroz usvajanje direktive o suzbijanju e, dakle e, suzbijanju pranja novca kaznenim zakonodavstvom ova transpozicija krajnji rok jest prosinac 2020. godine. Poštovani zastupnici, vijeće e, napreduje i na svim ostalim segmentima i dogovoreno je da prosincu 2018. godine e, akcijski plan o sprečavanju pranja novca kako bi se u e, napredio postojeći sustav. E, upravo sada analiziramo rezultate aktivnosti koje su započete. Za, Molim smo isto tako i komisiju da nam daje e, post evaluaciju svih onih slučajeva u koje su upletene Europske banke sa eventualnim dodatnim aktivnostima u srednjoročnom i dugoročnom planu. Komisija je objavila svoje izvješće u srpnju i mi ćemo prezentirati ovo izvješće u listopadu listopadu na vijeću. Osim ovih izvještaja, pogažavamo isto tako, pozivamo i fin da se donesu zaključci vijeća, strateška agenda o sprečavanju pranja novce koje će isto tako unaprijediti sve aktivnosti u tom polju. Puno toga je učinjeno kako bi se e, ovaj problem prevladao, ali prije svega mislim da naš zajednički rad u području sprečavanja pranja novce jest upravo primjer dobre suradnje u svim poljima. Naši prioriteti kao predsjedništva jest e, upravo sprečavanje E, poreznog bijega, isto tako agresivnog poreznog planiranja. Već sada se radujem vašim komentarima vezano uz temu sprečavanja pranja novca i financiranja terorizma. Hvala vam lijepa. Hvala, gospođo ministrice Tuborajnen. Kao sljedeća komisija, u ime komisije, povjerenica Vera Jurova. Gospod predsjedavajuća, štovani zastupnici, glavni naslovi sprečavanje pranja novca, a to je ujedno bilo i jedno od ključnih izazova koje je Europa imala mi se je predana da se očiva financijski sustav Europske unije građani, isto tako od štetnih utjecaja pranja novca, te isto tako pranja novca iz kriminalnih aktivnosti, zaštita građana od terorističkih aktivnosti, iziskuje jedan e, otporan e, sustav koji bi suzbijao financiranje terorističke aktivnosti. Upravo pranje novca e, i sprečavanje pranja novca treba gledati u pogledu isto tako i građana u posljednjih pet godina zajedno sa Europskim parlamentom Predano smo radili na tome da ojačamo zakonodavstvo kroz reviziju e, pravila o sprječavanju pranja novca te direktiva o kaznenom postupku u slučaju pranja novca te isto tako direktiva o suradnji između financijskih obještenih jedinica te isto tako službi zaduženih za provođenje zakonodavstva te ojačavanje e, samog e, europskog nadzornog tijela za bankarstvo. Ono što je sada važno i u ovom trenutku jest učinkovita implementacija svih ovih pravila, a parlament jest u pravo da se upravo ova tema naglašava na početku svog novog saziva. Ja bih želila kazati da je izuzetno važno da i države članice E, i četvrtu i petu direktivu o sprečavanju novca implementiraju, a isto tako od siječnja 2020. godine se ovo postaje primjenjivo. E, komisija će pratiti rad država članica, te isto tako i postupci u slučaju kršenja e, se isto tako pripremaju ukoliko direktive ne bi bile provedene, a neke su još od tih aktivnosti u tijeku provjeravamo i e, isto tako i usklađenost zakonodavstva, te isto tako implementaciju samih pravila e, u praksi u državama članicama. I